thank you very much, first for coming along uh, this afternoon. It's really uh, novel experience to be... Hvala vam što, što ste se okupili danas poslijepodne. Drago nam je da smo ponovno u vječnici u Briselu. Zahvaljujem svima iz Opće uprave za prevođenje komunikacije Opće uprave ITEC na pomoći. Odmah ćemo krenuti. Htio bih samo reći da je ovo tehnički test. Želimo provjeriti radi li tehnika, prevođenje, rasvjeta, zvuk i tako dalje. Htio bih samo reći prevoditeljima da nam nije toliko važna kvaliteta njihovog rada. Mi cijenimo visoku razinu kvalitete prevođenja na plenarnim sjednicama. Ovo je samo proba, tako da vidimo i da imamo zapisnik o toj tehničkoj provjeri. I meni je to olakšanje. Svi ste vidjeli program. Počet ćemo s nekoliko rasprava. Kao prvo o sjevernoatlantskom ribarstvu u Sjevernoatlantskom moru, zatim smjernice o proračunu Odabrali smo te rasprave iz dva razloga. Prvo zato što su to vrlo zanimljive i fascinantne teme i sigurno, sigurno će zadržati vašu pažnju čitavo poslijepodne. Ne morate se brinuti e, toliko o sadržaju, možete se više baviti tehničkim aspektima. E, zastupnici mogu koristiti plave kartone, želimo vidjeti i kako to funkcionira i možete se koristiti također i e, mogućnošću postavljanja pitanja u vezi sa poslovnikom. E, molim vas da ustanete kao i što je običaj na plenarnoj sjednici. Dakle, molim vas da ne sjedite dok govorite. Dakle, E, sada smo već rekli da je otvorena sjednica. Prva tema je zajednička rasprava o ribarstvu. Imamo usmeno pitanje komisiji o lovu skuše u Sjevernoatlantskom moru i o očuvanju e, brancina. Dajem riječ autoru